Good morning, dear colleagues. Dobro jutro, dragi kolege. Lijepo vas molim da započnemo. Prva točka na dnevnom redu pod priopćenjima predsjednika imamo samo dva kratka pitanja. Prvo e, ću vas e, podsjetiti da je danas 11. listopada Međunarodni dan djevojčica. Mi smo u mnogo prilika već u našim raspravama ukazivali na specifičnu situaciju djevojčica i to u važnim pitanjima kao što je e, osiguranje pristupa obrazovanju te borba protiv e, rodno uvjetovanog nasilja ili pak ona tužna stvarnost vezana uz genitalno sakačenje žena. Mislim da je danas jako važan glas, da ponovno dignemo e, svoj glas po pitanju onih tema koje svakodnevno razrađujemo u okviru ovog odbora. Evo, zato vas podsjećam na ovaj poseban dan i za njih i za nas. Na drugom mjestu želim vas izvijestiti o tome da ćemo 13. listopada od 10 do 11 ujutro, a već ste dobili tu informaciju putem e-maila, da ćemo e, imati e, događaja sa aktualnom predsjednicom Šilanke, gospođa Bandara Rajke, Kujara Tunga, mislim da sam dobro izgovorila njezino ime. Ovaj odbor ju je poslao da e, bude prisutna na tom događaju i taj ste mail već dobili s tom informacijom. Nadam se da ćete se pridružiti e, nama ostalima na tom događaju. Sad prilazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to su elektronička glasovanja vezana uz rodno osvješenu politiku u obje točke. Dakle, prva je vezana uz pružanje audiovizualnih medijskih usluga. Glasovat ćemo amandman po amandman. Dakle, amandman e, dva e, ko je za, ko je protiv, i usvojeno. Amandmani tri za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman četiri za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman pet za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dobro, i sad imamo izvješće o rješavanju izbjegličke krize u Europi, uloga vanjskog djelovanja Europske unije. Idemo amandman 1 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 3 za, prvi dio za, protiv, suzdržani usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Dobro, provjerit ćemo. Dakle, treći amandman, drugi dio. Otvaramo glasovanje. Zatvorimo glasovanje. Evo gdje imamo potpredsjednika koji nema svoju karticu, ali u svakom slučaju, znači usvojen je amandman drugi dio sa 10 glasova za i osam protiv. Dakle, ti si za u redu, dobro. Evo, ispričavamo se. Znači, 11 za, 9 protiv. Evo, znači, amandman je svojem, savršeno. I eh, Sada prelazimo onda na sljedeću točku na dnevnom redu. Pasamos al punto número 11. Točka broj 11. Ravnopravnost spolova u trgovinskim sporazumima. Sí, sí, sí, sí. Esperamos, esperamos.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 Eh, Nastavljamo sa dnevnim redom. Dakle, slijedimo eh, Sada prelazimo na točku 11. Ravnopravnost spolova u trgovinskim sporazumima. S nama je danas ovdje gospođa Fontana koja će nam održati prezentaciju jedne studije o rodnoj analizi budućeg sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma između Europske unije i Kanade. Želimo zahvaliti gospođi Fontani e, što je došla na ovu našu raspravu i sada imate riječ da održite svoju prezentaciju. Nakon toga ćemo otvoriti raspravu sa ostalim članima odbora. Hvala vam lijepa. Dopustite da kažem da je veliko zadovoljstvo za mene biti ovdje i e, s veseljem očekujem vaše komentare i pitanja za koje sam sigurna koji će poboljšati konačan, konačan rad koji ću pripremiti. E, moj zadatak bio je da pripremim procjenu da li e, trgovinski sporazumi koji se trenutno pregovaraju daju dovoljno pozornosti ciljevima rodne ravnopravnosti. Postoji niz sporazuma o kojima se trenutno pregovara Radi se o CETI, dakle sveobuhvatnom ekonomsko-trgovinskom sporazumu s Kanadom, potom TTIP sa SAD-om i e, trgovinski sporazum o e, uslugama koji uključuje mnogo e, veći broj zemalja. Ja ću se posebno usredotočiti danas na CETU zato jer mi je rečeno da Europski parlament treba odlučiti o da li prihvatiti CETU ili ne tijekom e, idućih nekoliko tjedana. Mnogo toga e, je već e, mnogo toga što će danas biti rečeno o ovome, sporazumu vrijedi i za drugu, druge. Radi se o drugoj generaciji trgovinskih sporazuma u smislu da se oni usredotočuju ne isključivo na e, trgovinu roba, nego idu izvan toga i uključuju usluge, liberalizaciju investicija, a isto tako i mnoga područja vezana za trgovinu kao što su e, intelektualno vlasništvo, e, javne nabave i drugo. Sve su to aspekti vjerojatno će imati vrlo važne implikacije na pitanja ravnopravnosti spolova, tako da trebamo dokumentirati njihove efekte mnogo bolje prvi brzi odgovor na pitanje da li e, su unutar trgovinskih sporazuma e, da li se posvećuje pažnja pitanju e, rodne ravnopravnosti je ne. Naime, u trgovinskim sporazumima samo pitanje ravnopravnosti spolova je interpretirano na vrlo uzak način na specifične sektore kao što vjerojatno ste puno e, toga čuli, no vrlo je malo e, istraženo i analizirano u e, aspektu ravnopravnosti spolova. Međutim, implikacije na ravnopravnost spolova trgovinskih sporazumno mogu su šire, tako da nam je potrebna sistematični, sveobuhvatni pristup, zato trgovina nikad nije neutralna u pogledu spolova, zato jer se on odvija unutar ekonomskih struktura koji obilježavaju razlike među sporovima. Ja ću se usredotočiti posebno na analizu procjene utjecaja na e, učinkovitost e, koju e, CT, koju je naručila EU i ono što bi željela učiniti je prvo temeljem e, literature e, e, razgovarati o ključnim elementima koji su važni za analizu upravo rodnog aspekta u trgovinskim sporazumima te naglasak na, na jaču rodnu orijentiranost u trgovinskim sporazumima jaču opisati što e, CETA trenutno e, obuhvaća, što bi trebalo obuhvaćati i zaključit ću se nekoliko prijedloga o tome kako e, zapravo doći do veće posvećenosti upravo rodnim pitanjima tijekom pregovora i konačnog oblikovanja ugovora. Koji su ključni elementi analize rodnih pitanja u trgovinskim sporovima? Naime, Dakle, naglasak je da postoji e, dvostruka interakcija između ravnopravnosti spolovama i trgovine, a trgovina u različitim oblicima će utjecati na spolove, a kada, kada kažemo spol, onda e, pod tim podrazumijevamo različite aspekte. Dakle, trgovina e, utječe na, ravnopravnost e, muškaraca i žena, utječe na i muškarce i žene koji su istodobno i proizvođači i radnici i potrošači, građani i porezni obveznici. Dakle, trgovina obično utječe na zaposlenost što obično čujemo u e, procjenama e, utjecaja e, trgovine, ali je isto tako je važno razumjeti što se što se događa s brojem radnih mjesta, ali isto tako i kvalitetom radnih mjesta. Trgovina isto tako ima utjecaja na potrošnju napose zato jer trgovina dovodi do promjena cijena roba koje su dostupne i e, e, učinak na ravnopravnost spolova jest možda da je odgovornost za kupovinu i e, pripreme hrane je obično zadaća žena. No, vrlo važno, posebno u svjetlu tih novih trgovinskih sporazuma koji uključuju liberalizaciju pružanja usluga javne nabave i drugo, jest Eh, je eh, kanal eh, javne nabave liberalizacija carina, liberalizacija usluga, sve to utječe na sposobnost vlada da pružaju usluge. Dakle, može biti promjene u sastavu sastava trošenja vlade, a tu može imati posljedice na usluge, budući da se radi o uslugama koji su socijalne usluge koje najčešće E, podržavaju e, žene u njihovoj ulozi brige za obitelji i u njihovoj ulozi brige za zdravlje. Dakle, moramo posvetiti pozornost tim pitanjima. U literaturi nema puno istraživanja o tim učincima, no e, nema, e, do, iako nema dovoljno dokaza, to ne znači da nema posljedice na ravnopravnost spolova. Dakle, rezultat toga jest da su rezultati da ti e, liberalizacije trgovine su e, kontradiktorni, složeni i ne radi se samo o razlikama između muškaraca i žena, nego recimo razlike između različitih skupina žena. Žena koje rade u poljoprivredi ili onih koje rade u e, tvornicama postoje razlike na učinci na ravnopravnost muškaraca i žena i treba posvetiti dovoljnu pozornost ne samo distribuciji posla, nego što se događa E, e, što se događa u odnosu na neplaćeni e, rad za brige za druge gledajući na dokument i procjenu koju o CETI koju je naručila Europska komisija Dakle, procjena učinka na e, održivost koristi se od 1990. kao način procjene utjecaja na e, socijalna, na zaštitu e, okoliša nekog trgovinskog sporazuma i namjera je bila da će to biti glavno sredstvo za udovoljavanje i rada na ciljevima ravnopravnosti spolova Izvestan rad koji je dao Vilo pokazuje da je e, u je da je e, upravo posvećivanje pozornosti tim pitanjima vrlo ograničen. Ja ću sada, e, samo izvješće je, ima 500 stranica i samo je dva puta se spominju pitanje ravnopravnosti spolova. Također je zanimljivo da muškarci ono što se događa mušk Muškarcima e, se ne svaća kao nešto što utječe na ravnopravnost spolova i nešto što ima e, utjecaj na, e, utjecaj na rudarstvo. Tamo postoji rečenicama, budući da rudarstvo zapošljava pretežno muškarce, kaže se da se može očekivati E, očekuje da neće biti nikakvog utjecaja e, na ravnopravnost spolova kao da se e, čini da se kada se govori o ravnopravnosti spolova to isključivo odnosi na žene govoreći o ekonomskim simulacijama koje su provedene koristeći model opće ravnoteže i nažalost nema nema niti jednog elementa uh, u elementima koji se odnose na model opće ravnoteže. Postoje vrlo malo varijabli i čini se da je da se sve dodaje naknadno, a nije integrirano u samu analizu od početka. Samo nekoliko riječi o ograničenjima takvog uh, modela, zato jer E, ja sam radila sa e, tim modelom opće ravnoteže proteklih 20 godina e, i prije 15 godina ja sam razvila jedan model opće ravnoteže koji uzima u obzir ravnopravnost spolova i taj model može biti uključen u, e, dakle njemu se mogu nadodati oni elementi koji se e, odnose na ravnopravnost spolova i u većini zemalja, ja sam radila u e, Bangladešu i Zambiji, mogu se učiniti u okviru zemelja kao što su Kanada i EU, dakle razvijenim zemljama gdje su statistike vezane za ravnopravnost spolova mnogo bolje. Dakle, nema izgovora da je prekomplicirano ti modeli zaista mogu uključivati rodnu dimenziju. Problem sa ovim modelom da ima dobru analizu sektora, ali potpuno unutar same zemlje e, zanemaruje razliku u distribuciji. A one su ključne za razumijevanje upravo spolne e, e, rodne dinamike koje se mogu promijeniti kao posljedicu primjene tih, trgovinskih ugovora. Dakle, tu dobici i gubici unutar zemalja Europske unije, dakle radi se, e, to je e, dakle ne znamo kakve, e, kakve su razlike, a one su vrlo važne kada razmišljamo o mjerama za zaštitu ranjivih kategorija i muškaraca i žena na koje bi ti ugovori mogli negativno djelovati. To je u skladu s novim načelom promicanja politike koje nikoga ne isključuju i ne zanemaruju u okviru programa UN-a za razvoj 2030. Dakle, e, ovdje se e, Mislim da je velika potreba za istraživanjem kvalitativnih e, analize drugih aspekta, ne nužno kroz kvalitate, već isto tako i kvalitativne analize. Koje su to ključne preporuke E, i koje, koje bi se mogle dati, ja sam detaljno ih izlažem u svojem radu. Dakle, one se prvo e, odnose na analizu rodnih efekata takvih e, sporazuma, a to je potreba da se odmah od početka Um, analizama uključe upravo podatci uh, podaci o ravnopravnosti muškaraca i žena, dakle, dakle ono što se zove rodna statistika. Recimo imamo informacije o uh, pristupa domaćinstava socijalnim mrežama koje nam mogu pomoći kakve su uh, rodne dinamike iako nemamo segregirane um, statistike. Dakle, s jedne strane kroz korištenje upravo tih elemenata kroz cijelu studiju. Dakle, istra istraživati ne e, samo e, rodne brojeve, već i rodne nome. Dakle, ne samo interpretirati brojke, već i pokušati razi, razumjeti da li postoje razlike u e, kvaliteti rada radnih mjesta. I jasno, i što je još važnije, zbog karakteristike tih novih trgovinskih sporazuma je zaista ključno razumjeti bolje e, monopolne e, e, e, učinke trgovine uslugama i razlikama u pristupu i kvaliteti socijalnih usluga. To su ključni elementi kako ojačati analizu, ali isto tako postoji potreba i uloga da se pojačaju predanost upravo pitanjima vezanim za ravnopravnost u fazi pregovora i konsultacija. Vrlo je važno da ženske skupine su uključene u tijek e, savjetovanja e, e, kod, izrade tih procjena, ali to je važan korak, ali nedovoljan, ukoliko nema nikoga unutar istraživačkog tima koji je stručnjak za pitanje ravnopravnosti spalove, onda nije vjerojatno da će na dovoljni e, način biti uzeti u obzir e, upravo pitanja ravnopravnosti. Dakle, vrlo je važno da eksperti za ravnopravnost spolova budu uključeni u istraživački tim. Ja bih zaista e, predložila da postoji dva takva stručnjaka, jedan koji je ekonomist i drugi koji ima istraživačkih vještina u drugim društvenim znanostima. Kratko sam pogledala popis istraživača u tima koji procjenjuju CETU i znam neke od njih, tu je devet članova i svi su oni muškarci e, i nema stručnjaka za pitanje ravnopravnosti spolova. I na posljedku smatram da je važno ne samo imati e, to stručno znanje o ravnopravnosti u okviru istraživačkog tima koji daje procjenu nego je potrebno, e, potrebno obuku e, vladinih službenika, e, članova pregovaračkih tima, postoje različiti moduli i literatura koji su razvijeni tijekom proteklih godina. Ja sam uključena u to proteklih 20 godina, sudjelovala sam u mnogim obukama i posljednja bio je UNCTAD, bila su E, postoje dva sveska upravo o e, obuci onih koji e, pregovaraju o trgovinskim sporazumima a koji uključuju tu rodnu komponentu. Dakle, postoji materijal koji se može koristiti kako bi se poticao upravo uključivanje tog aspekta i ovdje ću se, ovdje ću zaustaviti i očekujem vaša pitanja. Puno hvala gospođo Fontana. Evo sada otvaramo <clears throat> raspravu. Gospođa Noel se javila za riječ. Izvolite. Hvala lijepa na ovom izlaganju. E, ja e, spomenuli ste da su e, muškarci ti koji većinom ti koji su ocjenjivali ili sastavljali te sporeze. Mene bi zanimalo naime na naslov današnjeg e, današnjeg društvo, da li su dakle rodni aspekti uključeni u trgovinske sporazume na posljedku, nikada nije statistički e, utvrđeno kakve učinke CETA ima, e, ima na žene ili muškarce u Europe, odnosno od žene i muškarce u Kanadi. dakle, mene bi zanimalo kakvi su učinci na njih i drugo, ako takvih učinaka nema, znači li to da nema, e, nema li niti zaključaka da li takvi trgovinski sporazumi pomognu u smanjivanju razlika između muškaraca ili žena, dakle mi nemamo pogleda na budućnosti i treće bi vas zamolila E, dakle vrlo e, javno ste rekli da se radi o novom sporazumu, sporazumu koji e, nije vezan samo za robe nego i intelektualno vlasništvo usluge i javne nabave dakle radi se o nove generaciji e, sporazuma, vjerujete da taj veći opseg e, sporazuma ima više učinaka na žene ili biste vi rekli ne, e, nego da je on manji na rebe? Da li javni sektor kojeg ste spomenuli, je li on više u fokusu ovog novog sporazuma? Hvala. Gospodin Urtasun, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa na prezentaciji. Vrlo zabrinjavajuće informacije o procjeni e, kako se razvijaju ti trgovinski sporazumi. Ja imam vrlo konkretno pitanje. E, jedna, od stvari koje smo napadali je je korištenje upravo tog modela opće ravnoteže i mi znamo da nema drugih e, e, pouzdanih e, alata. Kada se radi o CETA, znamo da oni koriste druge modele. Ja bih želio nešto više čuti o tome da li se koriste i neki da li se taj model koristi za procjenu nekih drugih sporazuma. riječ, izvolite. Hvala. Hvala vam na ovim informacijama. Ja se slažem sa boznime koje su iznijele kolege. Ne samo vezano uz izostanak ovoga pristupa, nego isto tako shvaćam da ste rekli da ne postoji analiza prednosti i nedostataka sporazuma o trgovini. Dakle, vrlo je teško vidjeti odnosno dobiti nekakvu analizu mogućih štetnih učinaka tih sporazuma. A mi shvaćamo da kod ovakvih sporazuma sigurno postoje neke prednosti, ali i neki štetni učinci i ukoliko želimo pripremiti europske građane na moguće negativne posljedice globalizacije, ovdje govorimo o globalizaciji, onda nam treba analiza, dakle potencijalne štete koja može nastati. S obzirom da nemamo tu vrstu informacija, htjela bih e, pitati sljedeće. Dakle, imali, imamo sporazum o slobodnoj trgovini između SAD-a, Kanade i Meksika. Dakle, umjesto ovakvih e, prospektivnih studija, poput modela CGE, koji su sporni, možemo li izvršiti utjecaj tih sporazuma i vidjeti, e, dakle koristiti te modele CT, ttip p-a i drugih, da bismo mogli prognozirati, odnosno vidjeti kakav je to učinak imalo na ljude s druge strane Atlantika. Na taj način bismo možda mogli dobiti podatke koje trenutno ne možemo dobiti, ali bismo ovako mogli vidjeti što se dogodilo u razdoblju u proteklih 20 godina s druge strane Atlantika. Govorili smo dakle o ovim sporazumima CETA, TTIP, TISA, dakle sporazum između sjevernih zemalja, međutim ne govori se mnogo o partnerskim, e, o sporazumima ekonomskom partnerstvu sa afričkim zemljama. I tu također postoji dakle procjene utjecaja ne samo na europskoj i nego i na svjetskoj razini, pa me zanima imate li e, neke informacije o tim sporazumima o ekonomskom partnerstvu? Gospođa Bjork ima riječ. Hvala što ste nam se pridružili danas. Želim se samo nadovezati na ono što je rekla prethodna govornica. Ima li nekih drugih trgovinskih sporazuma koji su već na snazi, a koje bismo mogli analizirati posebno u smislu postupaka javne nabave i javnih usluga, da vidimo na koji način se to odrazilo na žene i općenito na e, ravnopravnost spolova. Mislim da je dobro da izvučemo neke zaključke iz postojećih trgovinskih sporazuma. Da, vijeće će donijeti odluku 18. listopada, tako da ćemo nakon toga imati vrlo malo vremena, pa evo možda je već i malo kasno, ali e, isto tako se slažem s ovim pitanjem e, vezanim uz sporazume o gospodarskom partnerstvu, e, dakle kako to utječe na ravnopravnost spolova. Gospođa Kolomuska ima riječ. Hvala. Slažem se. Slažem se da treba pokušati ocijeniti posljedice tih sporazuma na situaciju u kojoj se nalaze žene Pitam se možemo li tu pronaći nešto što se konkretno odnosi na žene. Mislim da trebamo vidjeti kakve su opće karakteristike, kako će se ti sporazumi odraziti na tržište. Dakle, ako CETA dovede do veće liberalizacije i otvaranja tržišta, onda se trebamo zapitati je li to povoljno za žene ili nije, hoće li to produbiti postojeće razlike ili ne. Prema našoj procjeni to bi moglo dovesti do povećanja postojećih razlika budući da ženama trebaju dodatne poticajne mjere kako bi mogle biti na e, ravnopravne sa ostalim akterima na tržištu. Gospodin Gerik ima riječ. Ja, mm, Dakle, kod toga smo kada da preispitivamo nove ugovore, a još nismo e, ispitali stare vi ste svjesni da postoji jedna posebna uloga, naime u Španjolskoj postoji skupine poduzeća koji e, imaju posebnu ulogu, e, analiziraju ulogu e, roditelja u proizvodnom procesu i postavili su posebna pravila. Dakle, da li uspoređujete dakle, roditelja s djecom ili ljudi bez djece kod CETE? Bueno, finalizado este... Dobro, nakon e, ovih pitanja gospođa Fontana ima riječ kako bi mogla odgovoriti, na komentare i pitanje. Izvolite. Thank you. Hvala lijepo. E, prije svega htjela bih vidjeti koliko imam vremena za odgovore. 15 minuta, u redu, hvala. Dobro, onda ću morati odgovoriti selektivno. Obično se na seminarima postavljaju pitanja, po dva do tri pitanja, ali evo pokušat ću odgovoriti na neka glavna pitanja, ima i nekih preklapanja između ostalog. Kao prvo postoje statistički podaci i imamo vrlo kvalitetne podatke koji su dezagregirani po spolu, primjerice na razini zemalja u Europi ali isto tako i u Kanadi. Međutim, ti podaci se nisu koristili za analizu distribucijskog e, učinka trgovine, te nisu bili uvršteni u ovaj model koji sam ja spomenula. E, bilo mi je zanimljivo vidjeti da postoje mnogi podaci o zapošljavanju, međutim e, tu ne postoje dakle odvojeni podaci po spolovima. No imamo e, na raspolaganju različite statističke podatke kada je riječ o Europskoj uniji, o Kanadi, o SAD-u. E, treba napomenuti da postoji velika raznolikost u Europskoj uniji što se tiče sudjelovanja žena na tržištu rada, i tako dalje. Dakle, moramo biti svjesni razlika među zemljama i unutar zemalja. Dakle, u poljoprivredi, e, poljoprivredu je sektor na koji će se odraziti e, sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum. U Rumunjskoj postoji 35% radnih mjesta koje obavljaju žene. U Ujedinjenoj kraljevini i Danskoj samo 1% e, radnih mjesta u poljoprivredi otpada na žene. Dakle, očito je da će ovaj sporazum mnogo više utjecati na žene u Rumunjskoj, dakle ukoliko se trgovina na neki način odrazi na poljoprivredu. meni je poznatije, istraživanje na kojima se radi u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, tu se E, ne radi samo o utjecaju trgovine, nego isto tako i o utjecaju na e, rezove u proračunu za socijalnu politiku. E, prema tome mi možemo razmišljati o tome trebamo li uzeti u obzir dakle i takve aspekte. Primjerice u Ujedinjene kraljevini je ustanovljeno da kućanstva na koja to više utječe su dakle samohrane majke sa djecom i umirovljenici koji žive sami. Dakle, velik broj takvih ljudi su udovice, žene, budući da one obično žive duže od muškaraca, a isto tako i, se zapravo teže nose sa situacijom jer najčešće imaju niže. Isto tako znamo da E, postoje neke vrlo ranjive e, kategorije žena koje će biti posebno pogođene u slučaju rezova u e, proračunu za socijalnu skrb. Dakle, tu se isto tako postoje razlike, razlike u statusu ovisno o stupnju obrazovanja, o tome je li riječ o migrantima ili ne i tako dalje. Mislim da se da, da bismo postojeće podatke mogli iskoristiti mnogo bolje. Ja sam ovo nazvala novom generacijom trgovinskih sporazuma, međutim to možda i nije najtočniji termin. Prvi sporazum e, koji je obuhvatio liberalizaciju usluga i investicijske sporazume je zapravo bila nafta, to je bilo još 1995. godine, no taj vid liberalizacije trgovine, javne nabave je nešto što postaje sve istaknutije u ovoj vrsti sporazuma. Kao što sam istaknula u izlaganju, mi imamo razloga vjerovati da postoje e, distribucijski e, učinci e, na dakle rodna pitanja. to Dakle, ne možemo, mi, ne možemo tvrditi da ne postoji nikakav učinak samo zato što to ne možemo pronaći u literaturi. U posljednjih nekoliko godina različiti istraživači i ženske skupine radili su na utjecaju mjera štednje na e, dakle spol u Europskoj uniji. Zatim što se tiče ovoga modela opće ravnoteže, takozvanog CGE modela, Mogu vam objasniti o čemu se tu radi. Ja sam još 2000. godine bila pozvana kako bi predstavila rezultate svog rada, međutim, nažalost, nakon toga nije bilo nikakvog nastavka. E, mi smo koristili ovaj model posebno u e, zemljama u razvoju. Bangladeš, Zambija, Pakistan i tu imate neke zanimljive studije. Postoji jedna knjiga pod nazivom Feministička ekonomija trgovine e, gdje možete pronaći velik broj tih studija. Mene su zamolili da e, vidim kakav je učinak na CETU i TTIP, to su dakle zemlje koje imaju relativno visok dohodak. A kao odgovor na vaše pitanje vezano uz sporazume o gospodarskom partnerstvu, Riječ je, tu je bilo riječ o jednom projektu uh, iz 2009. godine koji je financirao DFID. Mi smo radili na utjecaju ovih uh, sporazuma na uh, ravnopravnost spolova i to u Mozambiku, Tanzaniji i na Jamajci. Međutim, ta se analiza bavila isključivo utjecajem, dakle, uh, bavila na utjecajem liberalizacije trgovine robom i te zemlje su se u velikoj e, mjeri oslanjale na e, carine u državnom proračunu, tako da je postala opasnost da bi se u Mozambiku mogao smanjiti prihodi u državnom proračunu, što bi moglo pak dovesti do rezova u nekim socijalnim programima, a što bi pak moglo naštetiti ženskoj populaciji. Dakle, tu su obavljena neka istraživanja. Također je, e, su obavljena istraživanja kada je riječ o distribucijskom i rodnom učinku e, sporazuma nafta. Dakle, pokušavam vidjeti e, koje zaključke možemo izvući iz toga, međutim uvjeti u ovim novim sporazumima su drugačiji. Ako ništa drugo, zato što je riječ o sporazumu između zemalja na sjeveru i e, ranije smo imali sporazume gdje su gdje je postala razlika u razvoju stupnju razvoja tih zemalja, što ovdje nije slučaj. Dakle, mi podatke imamo, međutim potrebno nam je da moramo imati istraživače koji će e, izdvojiti vrijeme i kako bi pokušali bolje proučiti taj e, učinak. Slažem se i sa nekim e, zastupnicima, ne sjećam se točno svih imena, da je važno pokušati vidjeti e, kako Dakle, sve ove promjene koje se tiču liberalizacije tržišta i općenito liberalizacije utječu na pitanje ravnopravnosti spolova. Dakle, mi moramo naprosto biti svjesni te problematike jer samo na taj način možemo predložiti neke komplementarne mjere kao potporu ranjivim kategorijama ili možemo u potpunosti odbaciti neki sporazum ako ustanovimo da će gubici biti veći od e, prednosti. Evo, sigurna sam da nisam uspjela odgovoriti baš na sva pitanja, ali bit ću i dalje na raspolaganju. Puno vam hvala gospođo Fontana. Ja sam sigurna da ćemo moći nastaviti raditi na tom pitanju. To je nešto što se tekako tiče ovog odbora. Mi smo već u nekoliko navrata razgovarali o utjecaju rodne perspektive i uvođenju e, rodne kategorije u trgovinske sporazume. Zato vam želim zahvaliti na ovoj prezentaciji i što ste sudjelovali u našoj raspravi. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvješće o ravnopravnosti žene i muškaraca u Europskoj uniji e, u 2014. i 2015. Izvjestitelj je gospodin Urtasun. Jučer smo imali e, jedno e, znači, javno saslušanje o toj temi, a danas nam gospodin Urtasun može održati izlaganje o nacrtu izvješta koje je pripremio. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedateljice. Jučer smo imali radionicu koja je e, ilustrirala raspravu o dvogodišnjem e, izvješću o ravnopravnosti žena. Dakle, nacrt je već podnesen i s veseljem očekujem e, amandmane različitih izvjestitelja. Želio bih se zahvaliti tajništvu i Blanki i Đorđi na pomoći pri sastavljanju izvješća dakle ja sam zadovoljan kako on izgleda jer pokriva različite i široke teme koje su važne Naravno, izvješće je temeljen na analize najnovijih statističkih podataka i od strane komisije e i EIG. To je bila vrlo korisna informacija i ono što smo vidjeli da u pojedinim e, domenama e, po, pokazatelji vrlo ostvaruju vrlo slab napredak u pogledu ravnopravnosti muškaraca i žena. Imamo i to je e, zamijećeno u izvješću postoje vrlo velike razlike između država i članicama tako da smo pokušali e, uključiti i preporuke vezane za pojedine države i e, govor o učincima rezultatima pojedinih država članica ima za cilj da one koje su još na pred kojima je još dug, dug put da pojačaju svoje napore i rad na ostvarenju cilja ravnopravnosti što se tiče ravnopravnosti e, vezane za pokazatelje EG. Dakle, stanje u Europskoj uniji pokazatelj 52,9 od stotinu, što znači da je od 2005. narastao samo 1,5 bodova, što nije puno i naravno kada pogledamo glavne pokazatelje jasno je da postoje ogromne razlike u različitim područjima, a napose s razvoj, sa e, mjerama stabilizacije postoje pokazatelji da se ta situacija i pogoršala. Recimo, e, e, tako dakle razlike su se povećale u zadnjih e, pet godina e, postoji razlika u mirovinama od e, u velikih 40 i posto i postoje potom između 11 i 35 posto žena u nekim državama članicama nemaju dostupa mirovine dakle E, kod zaposlenosti žena u obrazovanju tu je broj žena dvostruko veći nego u muškaraca. Dakle, postoje vrlo zabrinjavajući pokazatelji ako uzmemo učinak e, mjera stabilizacije, a to je nešto čime smo se bavili, možemo zaključiti ili ustvrditi da su žene E, bile najviše pogođene krizom i da su upravo e, smanjivanje e, javnih sredstava za socijalne usluge su posebno pogodile žene. Tako da imamo vrlo zabrinjavajući trend feminizacije siromaštva koji se trebamo baviti, kojeg trebamo pokušati riješiti. I mislim da je važno za samo izvješće da kažemo da su spolne perspektive e, zapravo potpuno zaboravljene u većini politika koje su razvijene i oblikovane. Što se tiče političkih preporuka izvješća, ja ću ih kratko spomenuti. Naravno da trebamo e, rodni stup e, agende 2020, to je rečeno i u drugim izvješćima. E, potom uključivanje rodnog elementa i u europski semestar, to je, tu trebamo više aktivnosti Europske komisije u tom pogledu, uključivanje pokazatelja rodne ravnopravnosti u budućim e, modelima koji se bave praćenjem stanja demokracije i ljudskih prava, a isto tako i rodnog e, proračuna. To je vrlo važno. Dakle, e, važno da pri razvijenju novih politika moraju postojati jasna procjena učinaka i na aspekt rodne ravnopravnosti. Što se, što se tiče imali smo veliku raspravu o tome što se događa sa strategijom i u ovom izvješću mislim da trebamo e, naglasiti da je, e, da je potrebno povećati e, razinu svijesti i djelovanja na polju ravnopravnosti spolova u raznim politikama neću duljiti nego ću reći i spomenuti kako se dotičemo e, zakonodavnih e, dosjea koji su na, e, na stolu gdje do 2017. se traže Europske komisije određe mjere, tražimo provedbu Istanbulske konvencije, ubrzavanje njezine ratifikacije i što je po meni vrlo važno. Povrh toga vrlo hitna pitanja, a to je potreba da se bavimo problemom E, izbjeglica sa stajališta e, žena, potom nasilje protiv žena i djece, sva pitanja e, vezan za borbu protiv krijumčarenja ljudi i naravno potovno na, e, napominjemo e, e, zaštitu i ljudskih prava u okviru Europske unije. Na posljedku jučer smo imali direktora EGA, želim im se zahvaliti na potporu u sastavljanju ovog izvješća. Mislim da je njihova pomoć bila vrlo korisna i da bismo zaista trebali promicati taj institut i podržavati njegov rad i na i tu ću zaključiti, smatram da prepor, uključujemo, e, uključujemo preporuku koja pokušava poboljšati koordinaciju različitih e, koordinacijskih mehanizama i e, instrumenata, dakle eg Europske komisije, dakle što radimo na razini europske politike, dakle velika je potreba za koordinacijom tih instrumenata kako bi kako bi ono što radimo postalo učinkovitije i e, zaključujem ovdje, dakle izvješće pokriva cijeli niz tema i e, e, vrlo rado ću nastaviti posao sa svojim kolegama. Hvala ti Ernest. Evo sada ćemo dati izvjestiteljima u sjeni riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Ja ću, se, ja ću govoriti na francuskom jeziku. Kao prvo želim e, zahvaliti kolegi Urtasunu na ovome izvješću. Mislim da je izvješće vrlo zanimljivo, vrlo dobro sročeno. Te smatram da također sadrži neke konkretne podatke, dakle podatke koji su temeljeni na dokazima. Mislim da je vrlo važno da je izvješće konkretno, da nije ideološki obojano i mislim da će to omogućiti da dođemo do konsenzusa. Što se tiče razlike u plaći, razlike u mirovinama, ravnoteži između poslovnog i privatnog života, ta ravnoteža još uvijek nije povoljna za žene. Mi ne možemo biti zadovoljni sa situacijom u kojoj se nalaze žene u zemljama Europske unije. Također mi se čini iznimno važnim reći da mm, ovdje stoji u izvješću statut i profil jednakosti e, žena i muškaraca manje je važan taj status nije dovoljno podržan u politikama država članica. Ako je to istina, ako postoji dovoljno dokaza za tu tvrdnju, dakle, treba razmisliti o tome zašto se ne stavlja naglasak na promjenu u politikama, zašto tu nemamo dovoljno Dakle, zašto se na tome ne radi? Možda o tome trebamo razmisliti. Ponekad se previše stavlja e, naglasak na ideologiju. Dakle, da se pokušava ugraditi i spomenuti politiku ravnopravnosti spolova svugdje. E, dakle, to je moje osobno mišljenje, međutim, e, želim vam zahvaliti na tome što ste vrlo dobro opisali situaciju, vrlo ste to dobro obrazložili i mislim da je situacija uistinu vrlo teška i ozbiljna. U tom smislu ću e, predložiti neke amandmane. Ja bih rado da dođemo do konsenzusa i moj je cilj da dobijemo jedno izvješće koje će imati široku potporu i koje će dati doprinos u iznalaženju najboljeg rješenja kako bi se poboljšala situacija što se tiče razlike u plaćama i mirovinama. Ja ću također predložiti neke amandmane kako bi se ne bi spominjala seksualna i reproduktivna prava. Smatram da to nije neophodno u ovom izvješću. Mislim uistinu da to ne trebamo spominjati u svim izvješćima u Europskom parlamentu. Hvala još jedan put i e, dakle i e, radujem se daljnjoj suradnji. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa, gospođa Sojdrova. I sada pitam, javlja li se još tko za riječ? Dobro, čini se da ne. Onda mogu pitati, evo, komisija se javila za riječ. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa što ste mi dali riječ. Želim e, reći da Europska komisija pozdravlja izvješće Europskog parlamenta i mislim da je važno da je važno imati dijagnozu stanja temeljem ažuriranih podataka i to redovito. Dakle, izvješće komisije je obično se objavljuje svake godine oko osmog ožujka, dakle Međunarodnog dana žena, kako bi se obilježio taj dan i e, E, postoje trostruke, e, trostruki ciljeve, dakle to je pregled napretka koji je postignut i trendova temeljem e, statistike i dokaza kako bi se postavila dijagnoza. Radi se o inventuri onih mjera koji su poduzete kako na razini Europske unije i država članica, bilo da se radi o rodnoj politici u, recimo područjima kao što su istraživanje sportova i treći cilj Europske europskog e, izvješće Europske komisije jest inspiracija i pokazivanje dobre prakse države članica koje e, projekata koji imaju utjecaja na široke e, projekte koje pripremamo se investirati. Dakle, to su tri cilja, Europske komisije. i Mislim da oni mogu biti nadahnuće za sve nas dionike u ovom području. Zahvaljujem. A sada dajem riječ e, Ernestu da završi ovu raspravu. Jednostavno, kao prvo želim zahvaliti gospodini Šojdrovi, komisiju. Mi smo to razgovarali i na bilateralnoj razini. Mislim da imate pravo kada kažete da treba vidjeti iz kojih razloga je došlo do degradacije kada je riječ o politici ravnopravnosti spolova na razini Europske unije država članica, te da moramo pokušati pronaći strategiju da bi se ta situacija poboljšala. Ja sam spreman razgovarati sa izvjestiteljima o sjeni o vašim amandmanima. Mislim da je to vrlo važno. Što se tiče seksualnih i reproduktivnih prava, kao što znate, to je vrlo važno za moj klub zastupnika. Ono što je uvršteno u ovom izvješću nije ništa novo, to je već izglasano na plenarnoj sjednici ovoga parlamenta, tako da smo mi nastojali ostati vjerni već postojećim dokumentima, ali evo moći ćemo još o tome dodatno razgovarati. Ja sam spreman, dakle, krenuti e, u pregovore s kolegama. Hvala. E, Evo sada izvjetiteljici u Sijeni dajem riječ u ime SID-a, budući da imamo vremena. Možda ona želi nešto reći o ovom izvješću. Hvala. Ispričavam se što kasnem danas. Evo, ispričavam se i izvjestitelju, ali nažalost e, došlo je do kašnjenja mog zrakoplova, to je nešto što ne ovisi o mojoj volji. Evo, drago mi je što ipak mogu biti ovdje, što se mogu izjasniti i dati svoj doprinos. Ja mislim da je ova tema o kojoj danas raspravljamo e, i tekako važna. I isplati se podsjetiti na to da bez obzira na važan napredak koji je ostvaren u proteklih nekoliko godina, da ni jedna zemlja u potpunosti nije postigla ravnopravnost spolova. Dakle, mi smo ovdje zauzeli stav e, kao, znači, Evropska unija, kao evropske zemlje i također e, kada gledamo našu situaciju i naš položaj u svijetu, on je dobar u odnosu na neke druge zemlje, ali još uvijek trebamo napraviti e, velike napore kako bismo ostvarili zaista velik dio te ravnopravnosti. Situacija je različita od države do države, nije jednaka u svim državama članicama, mi se ovdje suočavamo sa mnogobrojnim razlikama između pojedinih država. U nekim državama članicama e, napredak je zaista opipljiv i značajan, dok u nekim drugim državama dolazimo, e, mogu se utvrditi e, vrlo ozbiljni nedostaci. Tako je navedeno i u izvješću. Znači 55% europskih građana bi htjelo da Europa intervenira na tom području i istina je da puno više mogu napraviti države članice. Države članice su nadležne za tri sektora koja ostaju ključna kada je riječ o borbi za ravnopravnost spolova, a to je obrazovanje, e, to je znači e, socijalna skrb i e, porezne politike. Kada gledamo što je do sada odlučeno E, i što je dogovoreno prije 20 godina u Pekingu, onda smatram da moramo e, napraviti još jednu jako važnu stvar, a to je vrlo teško napraviti. To je gledati svijet e, ženskim očima. To je možda najvažnija inovacija koja je uvedena kao nekakav preduvjet u Pekingu. Ono što nas zabrinjava je sigurno visoka razina siromaštva među ženama pogotovo kada govorimo o obiteljima sa samo jednim roditeljem. I također što dolazi do narušavanja tog cijelog socijalnog sustava koji je ovako i onako već e, krhki i mm, kada govorimo o e, samom reproduktivnom zdravlju i seksualnim pravima žena, e, to je također jedna od tema koja je trenutno ugrožena. To je sve popraćeno i niskom stopom zaposlenosti, te nesigurnim radnim mjestima. E, nije riječ samo o e, mlađim generacijama, već i o ženama iznad 40 godina. Svemu tome moramo nadodati i nasilje muškaraca nad ženama. u nedostatku jednog učinkovitog e, i e, zapravo složenog sustava borbe protiv e, problema nasilja, jer to je nešto što je utvrđeno kao problem u velikom broju država članica. Trebali bi se osigurati da i sustavi funkcioniraju. Mi kao europski građani imamo dužnost dati jedinstveni smjer u toj borbi kako bismo postigli taj cilj E, jedne e, vrlo temeljite i potpune jednakosti u europskom društvu. I to je ono što pokušavamo napraviti u ovom izvješću. Želim zahvaliti izvjestitelju na e, radu koji je obavio, što nam je predstavio ovaj potpuni, cjelokupni i progresni napredni rad koji naglašava sve one ključne točke i E, koji na e, vrlo detaljan i precizan način naglašava probleme koji e, su već utvrđeni i navedeni u izvješću Komisije o ravnopravnosti u Europskoj uniji za 2014. 2015. Moramo naglasiti posebice i nasilje nad ženama, ali također i nasilje nad ženama koje se provodi preko interneta. To je zapravo taj takozvani fenomen cyberbullinga. Ja vas želim podsjetiti na to da ne samo u Italiji da su e, vrlo često mlade djevojke žrtve takve prakse. U Italiji smo nedavno imali e, slučaj o kojem se e, javno raspravljalo, znači jedna mlada žena se ubila, počinjela je samobojstvo, ona je bila žrtva tog cyberbullinga dakle kibernetičkog bullyinga. Nažalost, došlo je do toga da si oduzela život. Dakle, mi moramo si kada je riječ o tako važnom pitanju, moramo si postaviti pitanje e, kako možemo spriječiti taj porast nasilja nad mladim ženama, a to su vrlo često radnje koje je nemoguće vratiti unazad. Ovdje mislim na e, e, socijalne strukture kao što su zajednice, škole, župe u kojima se takvo zapravo nepovoljno ponašanje povećava. E, to je nešto što je kako utječe na neravnopravnost spolova. Mi vrlo često razgovaramo o tome da je neprihvatljivo bilo kakvo drugo ponašanje osim onih prava koja su e, zajamčena temeljnim pravima već desetljećima. Dakle, nedopustivo je i moramo pomiriti tu veliku razliku koja postoji u primanjima između muškaraca i žena budući da su žene te koje mogu doprinijeti u gospodarskom smislu razvoju vlastitog teritorija. E, moramo jače insistirati na boljoj raspodjeli kućanskih poslova, o tome se vrlo često govori. Ali kao što se već vidi iz onih podataka koje je predstavila komisija, postoji značajan problem na koji se mora i dalje ukazivati. Znači, čitav taj ekstra posao nakon radnog vremena u kućanstvima za koji žene ne bivaju plaćene i dalje ostaje na teret prvenstveno žena i to je ono što je problem. Ja mislim da bismo trebali nastaviti insistirati na tome da zatražimo od komisije zakonodavne prijedloge po tom pitanju. I tražimo da komisija e, rodnu perspektivu e, transverzalno uvede u svoje e, politike kako bi se ta problematika mogla zapravo primjenjivati i razrješavati na svim mogućim razinama. Zahvaljujem izvjestitelju na izvrsnom poslu koji je obavio i nadam se da ćemo zajedno uspjeti napraviti korake prema naprijed e, na ovom putu koji nas vodi ka potpunoj jednakosti i upravo zbog toga smo danas ovdje. Hvala vam. Zahvaljujem vam, gospođo Pićerno. Ernesto, želiš li možda nešto dodati? Hvala. Pa ja samo želim zahvaliti kolegici na komentarima. Slažem se sa svime što je rekla. Da kako vezano uz zadnje pitanja nasilje i ravnoteže između privatnog i poslovnog života, da tu imamo neke već aspekte, ali možemo to dodatno razraditi, posebno vezano, na, e, vezano uz nasilje na internetu koje se odnosi na mlade ljude. Mislim da to možemo dodatno razraditi i sve što je vezano uz ravnotešu između privatnog života i karijere. Dakle, želim samo zahvaliti kolegici. Vjerujem da ćemo imati vrlo plodonosnu suradnju i na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Hvala. Zahvaljujem. Evo sada, prije nego što zaključimo ovu točku dnevnog reda, samo ću vam reći koji je rok za podnošenje amandmana. Dakle, 18. listopada. Evo ga, sada možemo zaključiti ovu raspravu i imam sada jedno pitanje koje bih vam htio postaviti. Mm, bis, Dakle, ne možemo nastaviti niti sa sljedećom točkom, niti sa 14. točkom, zato što izvjestitelji nisu ovdje. Mogli bismo prijeći na posljednju točku dnevnog reda, e, odnosno e, za danas ujutro, budući da je gospođa Arena ovdje. To je peta točka, Europski stup socijalnih prava. ali na taj način moramo izmijeniti dnevni red. Dakle, i izvjestitelji u sjeni koji su mislili da će zapravo ova točka biti na dnevnom redu kao zadnja točka dnevnog reda, možda nisu ovdje. Dakle, možemo napraviti eventualno pauzu i nadati se da će doći gospođa Konstans Legrip ili ćemo prijeći e, odmah na raspravu e, o zadnjoj točki našeg dnevnog reda. Dakle, to je pitanje koje evo, sam vam sada uputio. Možete li mi pomoći da vidimo kako ćemo razriješiti ovaj problem? Dobro, onda ćemo promijeniti dnevni red. Izvolite. Pa- e, osobno mi nije problematično da sada prijeđemo na posljednju točku, ali to ovisi o tome jesu li ovdje prisutni izvjestitelji u sjeni. Što se mene tiče, možemo. Budući da nema nikakvih prigovora, onda ćemo evo prijeći na posljednju točku dnevnog reda, budući da je izvjestiteljica Arena s nama ovdje. Ona će nam sad održati svoje izlaganje. Izvolite. Merci, euh, monsieur le président. Hvala predsjedniče, ja ću vrlo kratko. Što se tiče ovoga izlaganja e, i da kako rado ću uzeti u obzir amandmane, to se tiče dakle dakle Europskog stupa socijalnih prava. mislim da, Mislim da je važno da možemo progovoriti o Europskom stupu socijalnih prava i o onome što je već do sada odrađeno, e, a tu su uzete u obzir neki prioriteti e, vezani uz e, ravnopravnost spolova. Ovdje ću spomenuti četiri stupa što nas se posebno tiče. Kao prvo, mogućnost e, da imamo rodne pokazatelje koje omogućuju praćanje, postojanja i provedbe europskih normi u području socijalnih prava, zatim zakonodavni i nezakonodavni prijedlozi koji se tiču ravnoteže između privatnog i poslovnog života. To je također ugrađeno u prijedlog na odboru EMPL. Zatim, revizija direktive o ravnopravnosti spolova na tržištu rada. To je također jedan od naših prioriteta na odboru FEM. I na kraju još jedan prioritet koji se tiče socijalnih ulaganja, kao što je postojanje jamstva za djecu, e, dakle kroz Europski socijalni fond, kroz Europski fond za regionalni razvoj i tako dalje. Dakle, ravnoteža između privatnog i poslovnog života zahtjeva da postoji i infrastruktura za čuvanje djece. Tako da želimo da se to podrži iz strukturnih fonda i iz Europskog e, socijalnog fonda. Premda se ovom izvješću e, preuzimaju ova četiri prioriteta koje zapravo predstavljaju i e, okosnicu našega rada u odboru FAM. Mislim da možemo ovo izvješće osnažiti kada je riječ o četiri važne točke, kao prvo, pitanje najranjivijih kategorija, borba protiv siromaštva te e, samohrani roditelji, zatim osnaživanje jamstva za djecu vezano uz pitanje siromaštva, što znači da bi se stavio naglasak da djeca ne smiju biti socijalno i kulturno isključena iz društva. Dakle, ovdje je riječ o infrastrukturi za prihvat Međutim, mislim da ne možemo stati tu. E, ovdje postoji jedan začarani krug siromaštva, a djeca koja dolaze iz tih skupine koje nemaju e, pristup kulturnim uslugama, koje nemaju pristup toplom obroku, barem jednom dnevno, su djeca koja padaju ispod praga siromaštva i mislim da moramo posvetiti pozornost tome. Zatim, e, pristup žena tržištu rada u današnje vrijeme se ne radi samo o pitanju rodiljnog dopusta ili roditeljskog dopusta, radi se isto tako o tome da postoje neke kočnice kada je riječ o sudjelovanju žena na tržištu rada, a u uvodnim izjavama e, o prijedloga sa odbora EMPL govori se o e, razlici u mirovinama između muškaraca i žena, međutim čini mi se da se ne stavlja dovoljno naglasak na to, a meni se čini da je to uistinu osnovni sastavni dio Europskog stupa socijalnih prava, dakle da žene moraju imati pravo na mirovinu i to na mirovinu koja je iznad praga siromaštva. Mislim da bismo to mogli dodatno naglasiti u ovom e, mišljenju odbora FAM. Dakle, evo, to je otprilike smjer koji ja predlažem. E, vi ste već iznijeli neke prijedloge, amandmane očekujemo do 13. listopada, glasovanje će biti 8. i 9. studenog, a završno e, glasovanje na odboru EMPOL u prosincu, tako da sam otvorena za sve vaše prijedloge kako bismo poboljšali ovaj tekst mišljenja. Hvala. Hvala na vašem e, izlaganju, gospođo Arena. Budući da e, nema izvjestitelja u sjeni sada s nama, evo pitam se želi li možda netko ime Pučana na e, reći nešto o ovom izvješću? Dobro, ako tako tome je riječ, dakle ECR? Ne? Dobro, onda ću ja intervenirati kao i izvjestitelj u sjeni. Dakle, sada više nisam podpredsjednik, nego nastupam kao i izvjestitelj u sjeni. Dakle, mi e, u velikom dijelu e, se slažemo s ovim nedoumicama i zabrinutostima koje je izrazila izvjestiteljica. E, upravo po pitanju ovog početnog nacrta izvješća. Mi smo to već i rekli na odboru za zapošljavanje. Postoji jako puno zadrški po pitanju koncepta i primjene e, ovog europskog stupa socijalnih e, prava. I to na način da kada zapravo analiziramo e, takva, takav modalitet, onda nam se to izgleda zapravo kao da je to nekakva vrsta e, takozvanog e, e, socijalnog maskiranja makroekonomskih politika Europske unije koje po mom mišljenju koje su međusobno povezane i koje su zapravo E, korijen e, svih tih e, problema s kojima se moramo suočiti u okviru Europskog stupa socijalnih prava. Postoje još neki drugi aspekti koji nas također zabrinjavaju. ako se pokušaju normalizirati sva ta načela i socijalne vrijednosti u Europskoj uniji, ako ih se pokuša na neki način e, uobličiti kroz propise, onda u e, nekim zemljama e, su radna prava i socijalna prava ta koja na neki način dolaze iznad onih prava koje mi ovdje navodimo kao da su temeljna prava u okviru Europskog stupa socijalnih prava. Dakle, zato sam evo, se javio da izrazim svoju zadršku po pitanju e, nekih dijelova u izvješću. Mi ćemo ovu raspravu nastaviti u odboru EMPL i također ćemo vam dati naš doprinos kao i e, na odboru EMPL. E, ne znam je li Ernesto iz Zelenih želi možda nešto reći. Ne vidim da je itko drugi iz drugih klibova prisutan. Dobro, ako nije tako, onda ću vratiti riječ gospođi Marija Reni da napravi zaključak, budući da više nema komentara. Evo imam još samo jednu informaciju za kraj. 17. E, listopada će biti rok za podnošenje amandmana. Evo. E, Evo, budući da smo ovu sada točku e, zaključili, a gospođa Legrip je došla, onda ćemo se vratiti unazad i e, vjerujem da će nam sada ona predstaviti svoje izvješće o potrebi za europskom strategijom kako bismo okončali i spriječili razlike u mirovinama između muškaraca i žena. Izvolite. Hvala predsjedniče, lijep pozdrav svim e, zastupnicima. Ispričavam se što sam e, možda bila uzrok tome što ste morali mijenjati dnevni red jutros. Evo, ponovno smo se sastali za razmjenu mišljenja. Ja ću vam pokušati predstaviti nacrt izvješća koje sam sastavila. Već smo imali priliku prije ljetne stanke održati nekoliko razmjena mišljenja na temelju radnog dokumenta koji sam vam već dostavila. S obzirom na pozitivna očitovanja vezano uz taj radni dokument i imajući u vidu kasnije razmjene mišljenja i konzultacije te sastanke s pojedinim zastupnicima, moram reći da sam u ovom izvješću uzela u obzir e, u velikom dijelu taj pripremni dio, dakle taj radni dokument koji ste već dobili na uvid. Za one koji tek otkrivaju ovu temu, e, samo nekoliko podsjetnika razlika u mirovinama između muškaraca i žena iznosi 38%. Dakle, tri, naime, 38 eura, e, 38 eura na 100 eura i evo to otprilike rezimira razliku u mirovinama između muškaraca i žena. To je podatak iz 2013. godine, a obuhvaća čitavu Europsku uniju, dakle tih 38% može samo izazvati čuđenje, a onda i indignaciju i kako to da taj podatak nije dovoljno poznat, zašto ta situacija nije e, dovoljno poznata ljudima. E, zato smo, naš klub je htio da se pozabavimo ovim pitanjem, i mi smo smatrali da je bitno da se upravo inzistira na tom podatku kako bi se skrenula pozornost javnosti u Europskoj uniji, ali isto tako i donositelja odluka na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini vezano uz tu pojavu, tu diskriminirajuću pojavu koja zapravo pogađa sve države članice Europske unije. Ta razlika u mirovinama između muškaraca i žena postoji na strukturnoj razini tijekom čitave profesionalne karijere muškaraca i žena. Dakle, tu e, postoji činjenica da žene uplaćuju manje doprinose i to zato što su im već plaće na nižoj razini, ali isto tako se moraju uzeti u obzir i prekidi u karijeri, e, što je mnogo češći slučaj kod žena nego kod muškaraca, da kako to je vezano uz određene obiteljske obveze i e, uz zadaću koju žena obavljaju kao majke no isto tako se mora uzeti u obzir i činjenica da e, žene vrlo često rade na nepuno radno vrijeme, mnogo češće nego što je to slučaj kod muškaraca i to je također jedan od razloga kojim se e, može objasniti ta strukturna razlika e, u mirovinama između muškaraca i žena. No, ta nejednakost također se može dovesti u vezu sa e, određenim mehanizmima izračuna e, mirovina što ponekad dovodi do zamki e, siromaštva u koje žene mnogo češće upadaju nego muškarci. Kao što sam rekla u uvodnom dijelu, ovaj nacrt izvješća preuzima eh, u glavnim crtama ono sadržaj radnog dokumenta koje sam vam već predočila. Dakle, htjeli smo eh, što preciznije, što jasnije definirati ovu problematiku, jer činjenica je da tu postoji zapravo više dimenzija kada govorimo o tim nejednakostima i razlikama u mirovinama između muškaraca i žena. I čak i stručnjaci e, teško mogu sagledati ovaj fenomen u cjelini. E, dakle, vrlo skromno rečeno, mi ćemo pokušati vidjeti na koji način najbolje obuhvatiti tu problematiku. E, zato smo pokušali i pokušat ćemo dakle, prikupiti što više usporedivih podataka to bi nam omogućilo dakle, da imamo podatke za čitav teritorij Europske unije i tu računamo na različite e, zavode kao što je zavod e, koji se bavi dakle, upravo pitanjima ravnopravnosti spolova i nadamo se da će nam e, on pomoći da kako tu je potrebna dobra volja mobilizacija stručnjaka da bismo svi zajedno mogli doći do efikasnih rješenja kako bismo što je više dali što bolji e, doprinos donositeljima odluke kako bismo senzibilizirali javnost i to krenuši od žena a vezano uz to koje su mogućnosti na raspolaganju e, i kako uopće žene mogu postići to da iziđu iz e, te zamke nejednakosti. Ja sam ovdje definirala tri moguća smjera djelovanja. Dakle, da se regrupiraju već e, postojeće aktivnosti te da radimo na pripremi novih aktivnosti. Dakle, to su sve stvari koje se mogu e, provoditi na razini europskih institucija. To je nešto što možemo predložiti donositeljima odluka, e, dakle, nadležnim tijelima. E, dakle, smanjiti nejednakosti e, koje proizlaze iz doprinosa koji se uplaćuju, budući da niži doprinosi dovode do niže razine mirovina, dakle tu bi kao prvo trebalo raditi na tome, zatim trebalo bi smanjiti e, nejednakosti u profesionalnoj karijeri i proučiti učinak mirovinskog sustava e, na razliku e, u mirovinama, to je takozvani GGP na engleskom. Dakle, prvo što se tiče dakle, socijalnih doprinosa koji se uplaćuju, a što da kako utječe na visinu mirovina, e, to se može pronaći u svim oblicima diskriminacija. U svakom mirovinskom stupu zapravo se prema ženama postupa nepovoljnije i zbog činjenice što žene manje uplaćuju e, u mirovinski sustav E, postoje, e, dakle naime glavni razlog za to su razlike u plaćama, dakle ta razlika u plaćama između muškaraca i žena trenutno još uvijek iznosi 16%, govorim na razini Europske unije, ako želimo smanjiti razliku u mirovini između muškaraca i žena trebamo prije svega raditi na tome da se smanji e, razlika u plaćama to je jedan smjer. Što se tiče E, smanjenje nejednakosti u profesionalnoj karijeri, dakle tu isto tako imamo zajedničku odgovornost za taj dio. Europska komisija je vrlo osjetljiva na to pitanje. E, povjerenica Žurova e, je tako reći strateški angažirano na tome, tako da se nadamo velikom broju ciljanih aktivnosti koje bi omogućile radnicima i radnicama da dobiju povoljno radno okruženje kako bi se zapravo povećao, povećala jednakost između muškaraca i žena na radnom mjestu i kako bi se bolje pomirile obveze iz privatnog i poslovnog života. E, tu također trebamo uzeti u obzir i e, privatne aktere, pa iz privatnog sektora i e, svi zajedno bismo trebali raditi na tome da se smanje nejednakosti koje su vezane uz karijeru. Što se tiče mirovinskog sustava, dakle u definiciji i u načinu ustroja, e, mirovinski sustavi država članica nisu u nadležnosti Europske unije, što ne znači da ne možemo o tome progovoriti i to ne znači da ne možemo spomenuti primjere najbolje prakse budući da e, smo e, svi zapravo polažemo e, veliku vrijednost upravo na čelu razmjene primjera najbolje prakse. Također bismo trebali razmisliti o tome kako se razvija način izračuna mirovine budući da su u nekolicini država članica u tijeku reforme mirovinskog sustava, dakle da tu dolazi do nekih e, promjena e, u odnosu dakle na, e, na polazišnu točku, a to sve može dovesti do toga da se žene nađu u nepovoljnijem položaju od muškaraca. Države članice u e, pokretanju reformi mirovinskog sustava moraju biti svjesne toga, moraju e, uistinu biti osjetljive na činjenicu da se e, ne smije dogoditi to da se žene zbog toga nađu u nepovoljnijem položaju. I na kraju se približavam zaključku. Na kraju ovoga izvješća nisam htjela da padnemo u zamku kako bismo se udaljili i da se udaljimo zapravo od osnovne svrhe ovoga izvješća, a to je da se osigura e, veća ravnopravnost u visini mirovina između muškaraca i žena kako bi žene isto tako mogle imati mirovinu, dostanstvenu mirovinu. Ove zamke koje sam spomenula zapravo se odnose na to da se uzmu u obzir svi mirovinski sustavi, a da se pritom e, ne pozabavimo konkretnim pitanjem koje je u nadležnosti odbora za e, prava žena, a to je dakle ta, upravo ta razlika između u mirovinama između muškaraca i žena. Nadalje, mislim da ne bismo trebali ponavljati ono što je već rečeno ili obrađeno na odboru za prava žena. Dakle, ne kažem da ta pitanja nisu važna, ali su već e, bila predmet e, nekih izvješća. To su pitanja kao što je siromaštvo žena, zatim kako pomiriti obveze iz privatnog i poslovnog života. Dakle, to su sve vrlo važne, vrlo zanimljive teme, ali ne mislim da bismo trebali e, na neki način opteretiti ovo izvješće dodatnim temama što bi nas moglo daljiti od glavne teme. I isto tako mislim da bi zamka, da, ne smijemo pasti u zamku da u ovom izvješću e, da, da tu pokušamo ugraditi sve zahtjeve našeg odbora. E, dakle, samo ću sada navesti rokove. Dakle, rok za predlaganje amandmana mogao bi biti 20. E, listopada, sljedeća razmjena mišljenja na odboru za prava žena trebala bi se održati, odnosno mogla bi se održati 29. studenog, a cilj nam je da radimo na tome da se početkom sljedeće godine održi, da imamo glasovanje. Dakle, primjerice u siječnju 2017. godine a u iščekivanju toga ja ću e, vrlo rado razmijeniti s vama mišljenja. Isto tako ću vrlo rado čuti vaše komentare i e, rado ću porazgovarati sa svim kolegama koji su zainteresirani za to da dođemo do e, zajedničkih prijedloga. Hvala. Puno hvala gospođo pa Sada otvaramo raspravu i dajemo riječ prvo, prvo gospođi Noel kao iziteljici u sjeni za SID. Hvala lijepa, gospođo Grip. Mislim da ste nam dali dobru osnovu i želim nekoliko, e, naglasiti nekoliko stvari koje smatram vrlo važnim, a i neke ono što je vrlo pozitivno e, da ste tražili jedan više pristup, dakle da se ne radi o jednoj točki, da, nego da se zaista e, mora pristupiti više slo, posebno kada se govorite o razlici u mirovinama. Moramo uvijek nanovo e, ustvrditi da nedostaju e, podaci o usporedbi i da se to mora poboljšati. I kod ove teme je to upravo vrlo važno da su podaci e, na stolu, da o njima možemo raspravljati i dobro je za Paženo da je problem za razliku mirovinama uopće spoznat kao problem i e, naravno e, ono što slijedi u mirovini je socijalna isključenost i siromaštvo posebno kod žena koje su e, radile i volontirale tijekom svog radnog vijeka postoje kontroverze između obitelji. Dakle, vrlo je dobro da ste naznačili kako gospodarska kriza ima svoje učinke kako na mirovinu, tako i na mirovine, naime posebno kod žena. Naravno, tu je upućeno na to da postoje negativne učinke tijekom gospodarske krize, naročito na žene u mirovinama. Vrlo jasno ste rekli da, da postoji razlika, e, postoje razlike i kod privatnih e, mirovinskih e, društava i vrlo važno je, vrlo jasno je rečeno da dolazi do osiromašenja djeca. Naime, trebalo bi biti za društvo i za obitelj djeca da su jedno bogatstvo, ali kada se kaže da djeca dovode do siromaštva njihovih majki u e, mirovini onda je to dramatično i to su sva, sve e, stvari na kojima trebamo dalje raditi e, po mome mišljenju ono što nedostaje ili čemu nije posvećeno dovoljno važnje govorite o tome da siromaštvo u starijoj dobi isključuje, ali ja bih željela to konkretizirati. Postoji vrlo jasno isključenje e, u, u pogledu trošenja, ali i u kulturnom polju. E, polje činjenice da e, žene uopće se ne mogu politički angažirati zato jer si to ne mogu priuštiti. Dakle, radi se i u kulturnom i u političkom polju i vaše primjedbe da je gospodarska kriza imala na mirovinu žene mora se proširiti i jasno reći da su velike stabilizacijske mjere, naime e, uštede koje su, e, koje su uvedene i uz nastojanje Europske unije također su imale posljedice na mirovine žena i e, mislim da bi po mom mišljenju vrlo bilo dobro to naznati. Vrlo je često slučaj da postoje mirovinske reforme i e, da se uvode kriteriji koji su važni, ali ne služe ženama. Jedan kriterij koji želim naznačiti je postoji u Njemačkoj, Naime, nakon 45 godina e, plaćanja doprinosa može se otići u mirovinu, međutim to mogu steći u e, muškarci. E, nešto što je za žene vrlo teško, jer vrlo teško da one imaju 45 godina radnog staža. I kao posljednju stvar, koju bih željela spomenuti. Naravno da trebamo raditi na tome da vrijeme koje e, žene provode u brizi za e, obitelj, da, da im se na neki način valorizira u mirovini, ali ne smijemo zaboraviti da su i muškarci zaduženi za djecu. Dakle, ne radi se samo o tome da žene dobivaju naknadu za to, već i naglasiti da muškarci moraju preuzeti tu odgovornost već da e, načelno e, moramo raditi na tome na toj predrasudi da su e, djeca odgovornost žena nego postoji naravno biološki otac postoji socijalne očevi i oni isto tako imaju odgovornost za djecu dakle ne samo da idu na radna mjesta već da se brinu i za svoju djecu a to znači kada E, želimo doći do e, pravednijih i plaća i mirovina, onda se radi o tome da se taj neplaćeni posao zaista podijeli između muškaraca i žena i još tri male stvari. Naime, ja podržavam da postoji individualizacija e, poreznog i socijalnog sustava u Njemačkoj imamo sustav koji je dobro mišljen, ali e, moramo ostvariti promjene i u drugim državama članicama i za europskog e, stajališta e, tu su pitanja vrlo važna za žene, pitanje najmanjih plaća i plaćanja rada. To su tema koje, s kojima ćemo se još baviti. Temeljna pitanja ste dotakli u vašem izvješću i to je dobra osnova za daljnji rad mi ćemo e, dati zahtjev za promjene kako bismo zaista dobili jedan dobar dokument koji je onda e, osnova, ali ono što trebamo su dobre mirovine za žene. Zahvaljujem gospođa Noel, a sada gospodin Pimenta Lopez riječ, izvolite. Zahvaljujem. U ovoj raspravi ja bih e, htio pozvati na to da e, iznađemo transversalna rješenja. Rasprava o ovom izvješću bi se trebala povezati sa raspravom i o e, siromaštvu, na primjer, ili o pomirenju između obiteljskog i poslovnog života žene. Ja mislim da je ta povezanost e, neraskidiva. Ne možemo razgovarati o razlici u iznosima mirovina između muškaraca i žena. Ako ne uzmemo u obzir i ovu drugu perspektivu, tako ćemo, jedino tako možemo organizirati raspravu u budućnosti. Dakle, e, ako e, želimo nastaviti ovu raspravu, moramo se usmjeriti i na političke opcije u Europskoj uniji koje su trenutno usmjerene više na politiku štednje i moramo ukazati i na odgovornost država članica u e, davanju određenog statusa ili prioriteta e, socijalnim politikama i socijalnim uslugama e, koje bi trebale biti u nadležnosti država članica. Mi smatramo da su i to točke koje treba obuhvatiti u ovom izvješću. Osim toga, ovdje e, moramo ojačati one e, osnovne aspekte te problematike, a to je potreba da se nadvlada e, i nadiđe ta razlika u plaćama između muškaraca i žena. Prvenstveno E, kada govorimo o povećanju minimalnog dohotka. Također se moramo usmjeriti i na borbu protiv nesigurnih radnih mjesta koja pogađa u većini slučajeva žene. A u to, tim nesigurnim radnim mjestima imamo dvije vrste sankcija, dvije vrste zapravo kazne za žene. Znači osim što su e, sama ta mjesta nesigurna, e, to su ona više usmjerena na žene, čime su one time više pogođene od muškaraca. Kada govorimo o e, obrani znači e, načela osam sati rada, osam sati odmora i osam sati e, razonode. Dakle, to je jedan od instrumenta koji nam može pomoći da se borimo protiv eh, socijalnih nejednakosti, ali također i protiv nejednakosti između muškaraca i žena. Moramo govoriti i o eh, znači zajamčenom pristupu zdravstvenim uslugama te obrazovanju i također moramo govoriti o dostupnosti javnih službi. Moramo naglasiti i potrebu postojanja sustava koji će podržavati obitelji eh, majčinstvo te osigurati prikladnu skrb za djecu. Mogli bismo govoriti i o e, zapravo jednom stavu koji bi, mogli zauzeti države članice, a to je aktivno vrednovanje mirovina što bi moglo biti povezano sa e, znači, zaštitom socijalnih sustava koji su i tekako ugroženi u posljednjih nekoliko godina u državama članicama Europske unije. gdje mogu govoriti o Portugalu, mogu govoriti o smanjenju proračunskih sredstava e, i izdvajanjima za mirovinske sustave, a sve je to ono što može zajamiti zajamčiti veću ravnopravnost u iznosima mirovina između e, žena i muškaraca. Također i kada govorimo o visokim stopama nezaposlenosti, to je sve što pogađa Europsku uniju i utječe na sigurnost javnih e, usluga i također ukazuje na potrebu zadovoljavanja onih e, temeljnih uvjeta radnika. Evo, to će biti naš doprinos u obliku amandmana i naravno da će, da će sigurno biti nekih ideoloških ili političkih razlika, to možemo odmah eh, najaviti kada će biti riječ o nekim aspektima, ali upravo zato postoji rasprava i radit ćemo svi zajedno, surađivat ćemo sa izvjetiteljicom i izvjetiteljima u sjeni. Puno hvala. Gospodin Dotasun ima riječ, izvolite. Zahvaljujem. Evo želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Madame Legrip, gospođi Legrip koja je zapravo iznijela vrlo zanimljive točke u ovom izvješću. Mislim da je ovo izvješće jako važno i da je ona uzeli u obzir da imamo tu razliku u mirovinama od čak 40%. Naravno da je to jedan od glavnih pokretača neravnopravnosti na europskoj razini. E, iz izvješća Europske unije iz 2015. godine se kaže da se ta razlika čak i povećala u posljednjih nekoliko godina u nekim državama članicama. Dakle, također i kada govorimo o e, velikom postotku žena, znači čak 35% žena koje nemaju nikakve mirovine u nekim državama. Ono što je iznimno bitno, a to E, su i to problematika žena iznad 65 godina, jer tu se znači ti bodovi penju za još 7 bodova više po pitanju siromaštva u odnosu na ostatak stanovništva. To je također iznimno bitno. Puno toga ima veze sa pitanjima koja su vezana uz e, nedostatke e, koje, s kojima se te žene suočavaju tijekom njihove poslovne karijere, tijekom života. Moramo utjecati na tu reformu mirovinskog sustava, to je nešto na čemu se radi u zadnje vrijeme i to je posebice pogodilo žene. Neke od reformi mirovinskog sustava su na neki način e, kaznile e, to skraćeno radno vrijeme, a znamo da je to prvenstveno jedan od ženskih e, fenomena. Žene su te koje vrlo često rade na više područja i to na svim područjima zapravo skraćeno radno vrijeme i njih se zbog toga kažnjava u tim novim reformama. Mislim da je bitno da smo to naglasili u izvješću. Također mislim da budemo svjesni u ovoj raspravi da ćemo inzistirati na e, jačanju tog prvog stupa mirovinskog sustava. Znači to je taj javni sustav e, mirovina, a to je onaj sustav koji zapravo e, definira jedan od glavnih elemenata za dobrobit u Europi. I to bi trebala biti okosnica za ispravak svih tih nepravednih E, činjenica s kojima smo suočeni. Također želimo ojačati i to da e, mogućnost da mirovinski sustavi uzmu u obzir i reproduktivna prava, to je nešto što moramo uzeti u obzir, znači mirovinski sustavi koji bi uzeli u obzir i tu e, perspektivu profesionalnih karijera koje su možda većinski ženski poslovi. Također ono što je potrebno, a to je e, individualizirani porezni sustav koji postoji samo u nekim državama članicama Europske unije, znamo da u drugima nije tako. Evo, gospodin to je također rekao već i ranije, a to je da bi se trebao utvrditi, utvrditi minimalna e, dostojna mirovina i također mogućnost prenošenja mirovina, budući da je to za nas evo, veliki e, izazov s kojim se moramo suočiti u budućnosti. Evo, to su samo neke od točaka na kojima trebamo raspravljati i nadamo se da ćemo o tome moći raspraviti u budućnosti sa e, gospođom izdeljicom. Puno hvala, sada dajem riječ gospođi Areni. Hvala i zahvaljujem gospođi Legrip na ovim temama i idejama koje je iznijela. Europska komisija je pokrenula konzultacije vezano s pitanje individualnih mirovina. To će se završiti 31. listopada. Međutim, mene te konzultacije pomalo brinu. Vi ste malo prije rekli e, da trebamo biti oprezni jer mirovine nisu u nadležnosti Europske unije, međutim komisija se uopće ne ženira e, postavljati pitanja građanima Europske unije vezano uz nadležnost, nešto što nije u njezinoj nadležnosti. Ako se komisija dopušta da obavlja takve konzultacije, onda se moramo zapitati koje e, kako uopće mi možemo raditi na pitanjima kao što su mirovinski sustav. Ovdje je možda zanimljiv jedan instrument koji postoji u sklopu europskog semestra i nacionalnih reformskih planova. Do sada smo imali preporuke u okviru tih postupaka e, kojima je cilj bio obvezati države članice da učine manje toga u području mirovina, međutim, ja mislim da bismo u sklopu Europskog semestra i nacionalnih reformskih programa mogli zatražiti od država članica da učine više na području prvog mirovinskog stupa i posebno za žene. I u okviru Europskog semestra bismo trebali naglasiti tu razliku od 38% i reći da države članice moraju poduzeti mjere kako bi smanjile tu razliku. Dakle, mi postoje neki instrumenti u EU koji se po mom mišljenju ne koriste na pravi način i mislim da bismo mi u odboru za prava žena trebali postići da se to koristi na pravi način. Imajući u vidu da sustav socijalne skrbi, e, naime da se socijalni doprinosi uplaćuju, međutim, e, umjesto da kažemo da to ne možemo postići kolektivnim pregovorima, pa ćemo zato koristiti e, drugi mirovinski stup s kapitaliziranom štednjom. Mislim da treba analizirati postojeće nejednakosti u javnom sustavu, dakle u onom prvom stupu, E, mislim dakle, e, ako te razlike postoje u prvom stupu, da su one još naglašenije u drugom mirovinskom stupu, jer e, drugi mirovinski stup zahtjeva da postoji odgovarajuća visina plaće kako bi se moglo uopće izdvojiti sredstva, a u slučaju žena koje rade na nepuno radno vrijeme i koje nemaju mogućnost štednje, one sigurno neće uplaćivati doprinose u drugi stup jer E, ako plaćate namirnice kada idete u trgovinu e, kreditnom karticom, onda sigurno nećete imati novac koji biste mogli izdvojiti za drugi mirovinski stup. Dakle, kao prvo, evo, to je dakle, prvi razlog za diskriminaciju. Drugo, postoje različiti, e, različite struke koje kolektivnim ugovorom pokrivaju drugi mirovinski stup, no to su najčešće sektori kao što su proizvodnja e, dakle petrokemijskih proizvoda, kemijskih proizvoda, no pitanje je koliko žena radi u, e, u tom sektoru. Nažalost, nema ih mnogo. Prema tome, oni koji plaćaju, plaćaju u drugi stup zapravo su e, oni koji rade u najbogatijim sektorima. zapravo se na taj način samo dodatno naglašavaju razlike između muškaraca i žena. Mislim da bi se to također trebalo naći u ovom izvješću kako bi bilo jasno da mi, e, naš prvi izbor je prvi mirovinski stup, a ako stavljamo naglasak na drugi mirovinski stup, onda moramo uzeti u obzir e, potencijalnu diskriminaciju prema ženama. Zahvaljujemo. Sada riječ gospođi Konovskoj. E, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, bardzo Zahvaljujem predsjedateljice. Evo, drago mi je da imamo ovo izvješće o razlici u iznosima mirovine između muškaraca i žena, zato što smatram da je to jako važna, e, žen, e, jako važna tema. ona nam omogućuje da shvatimo koliko je velika ta razlika, taj jaz. I to je posljedica zapravo skupa tolikih razlika koje doživljavaju žene u poslovnom svijetu. Također postoje i još e, neke, neki drugi jazovi, još neke druge razlike u samom e, profesionalnom svijetu s kojima se žene suočavaju, ne samo u istočnim, nego također i u zapadnim zemljama. Dakle, one mogu imati stabilan posao, ali u sektorima u kojima su manje plaće, e, i u kojima su uvjeti rada lošiji u kojima je recimo e, niski e, e, znači niske su gornje granice i također postoje još neke druge razlike koje na kraju dovode do toga da su mirovine žena u prosjeku 40% niže od mirovina muškaraca. Za to moramo naći neko rješenje. To je veliki problem. Mi se prvenstveno moramo složiti oko uzroka e, tog velikog jaza u mirovinama. Radi se o tome da prijeđemo zapravo kroz cijeli taj profesionalni put e, žene u ženskom životu, jer kada govorimo o nekim e, uvjetima koji moraju biti zadovoljeni, onda ne govorimo samo o znači mirovinskom sustavu koji se mora poboljšati, nego govorimo i o čitavom e, sustavu raspodjele plaća koji se mora povećati. U nekim državama članicama postoje sustavi takozvanih naknada e, za koje se isplaćuju dodatna sredstva e, iz proračuna za žene koje su na porodiljnom dopustu ili tako dalje. Ali ono što moramo napraviti, a to je da se usmjerimo na glavni uzrok razlika. Dakle, koja je situacija žena na tržištu rada? To je ono što je najvažnije. To su one prepreke koje moramo nadići. I čini se da iz funkcioniranja e, zapravo tržišta rada žena se zaključuje da su one koje su manje zastupljene na njemu te također e, su prisutne s obzirom na drugačije karakteristike tog tržišta u odnosu na razdoblje od prije deset godina. Ta, taj se jaz e, čak može i povećati. Recimo, možda će idućih godina ta razlika u mirovinama biti više od 40%. U ovom trenutku govorimo o mladim ženama koje se nalaze na tržištu rada gdje uvjeti nisu poboljšani. Dakle, e, žene se danas nalaze u opasnosti e, da čak i u mladoj dobi ne dobiju dostojne e, poslove sa dovoljno visokim plaćama ili sa punim radnim vremenom. Mi moramo razraditi instrumente, ne samo u mirovinskom sustavu, čak i najmanju u mirovinskom sustavu, nego da pokrijemo svoje razlike tijekom profesionalnog života. Puno hvala. Evo, ne znam sada želi li možda gospođa Legrip na kraju ove rasprave dodati nešto nakon što je čula sve komentare. Ali evo, budite kratki, molim. Hvala, zahvaljujem predsjednici. Pa ukratko, vrlo mi je, vrlo sam zadovoljna kvalitetom e, današnje razmjene mišljenja. Čula sam različite e, prijedloge, smjernice, komentare, dakle koje su ovdje izneseni kolektivno. Nakon što smo definirali temu i nakon što smo odredili da to bude tema izvješća našega odbora, svi smo shvatili da je to tema oko koje će se ljudi angažirati, e, oko kojih su zapravo angažirani i svi klubovi zastupnika i u tom smislu mislim da je ova rasprava bila vrlo zanimljiva, vrlo dinamična i nadam se da će biti i plodonosna. E, dopustite mi da se ponovim ono što sam već rekla odnosno da ispravim ono što sam rekla. Ja nisam rekla da Europska unija nije nadležna za mirovinska pitanja, nego da distribucija i ustroj nije u nadležnosti Europske unije, odnosno nije u, isključivoj nadležnosti Europske unije koju ona ima određenu ulogu u vidu pružanja potpore. E, mislim da je vrlo važno da se, da se jasno definira tko je zadužen za to, za što i da se točno zna, e, dakle, da se točno podijele zadaće. No, to ne znači da ne trebamo e, dobro e, razjasniti ono što nije dobro, što nije, što ne funkcionira. E, htjela sam reći da nisam bila za to da imamo e, jedno izvješće gdje ćemo navesti sve moguće teme e, kojih se angažiramo, nego da pokušamo imati neki prioritet da se pokušamo koncentrirati na poruku koju želimo prenijeti. Ja sam u potpunosti svjesna toga da treba jedan opći E, horizontalan pristup, da je ova problematika više dimenzionalna i da postoje različiti čimbenici koji ulaze u računicu. Ja ću rado čuti vaše doprinose, e, vaše prijedloge. Mislim, nastojat ćemo raditi zajedno, no isto tako je bitno da se pokušamo usredotočiti na glavnu poruku koju želimo prenijeti. Evo, mislim da ću tu stati u ovoj fazi i radujem se daljnjoj suradnji u predstojećim tjednima. Hvala. Puno hvala gospođo Legrip i hvala, i ostalima koji su se javili za riječ. Kao što je iz izdeljica već rekla, rok za podnošenje amandmana je 20. listopada u 17 sata. Prelazimo na posljednju točku dnevnog reda za današnje jutro, to su prava žena u državama istočnog partnerstva i izvjestiteljica je gospođa Gabriel koja sad ima riječ. Izvolite. Hvala Hvala predsjednice. E, veliko mi je zadovoljstvo što vam mogu predstaviti izvješće o pravu žena u zemljama istočnog partnerstva. Nakon e, pojašnjenja i nakon e, pregovora oko naziva i naslova ovog izvješća. Mi smo krenuli u suradnju i dakle drago mi je zbog suradnje sa kolegama izvjestiteljima o Sjeni. Dragi kolege, stabilizacija e, našeg susjedstva je jedan je od glavnih ciljeva vanjske politike Europske unije te europske politike prema susjednim zemljama kako bi se osigurao mir, sigurnost i prosperitet. Žene u svemu tome imaju ključnu ulogu, imajući u vidu da istočno partnerstvo, da se oslanja na poštivanju međunarodnog prava i temeljnih vrijednosti kao što su demokracija, vladavina prava i ljudska prava, smatram da je ravnopravnost spolova sastavni dio tog partnerstva i da e, to treba dodatno razraditi. Ravnopravnost spolova istaknuta je kao novo područje za suradnje koje obećava u posljednjoj izjavi na samitu Rigi 2015. godine. Emancipacija žena i njihovo aktivno sudjelovanje u društvenom i e, ekonomskom životu od ključne su važnosti kako bi se provele e, transformacije koje su u tijeku u ovim zemljama. Ovih šest zemalja, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorus, Gruzija, Moldova i Ukrajina, iznimno su heterogene zemlje, a i odnosi između EU unije i tih zemalja su različiti. Ovaj nacrt izvješća poštuje načelo diferencijacije, odnosno diferencijalnog pristupa u odnosima između Europske unije i zemalja istočnog partnerstva. E, želim da u ovom izvješću imamo pozitivan pristup. Nakon što definiramo osnovne poteškoće, da e, predložimo neke od glavnih projekata. E, mislim da nije dobro imati pristup okrivljivanja, e, budući da u područjima koje zahtijevaju dodatne napore u području e, ženskih prava su, dakle, tu nalazimo na neke slične probleme kao Evropskoj uniji. Nekoliko riječi o samom izvješću. Najprije imamo uvodni dio u kojem se ističe da e, se u zemljama istočnog partnerstva već radi na postizanju ravnopravnosti spolova zahvaljujući važećem zakonodavstvu, ustavima i e, akcijskim planovima. Međutim, e, najviši, najviše prepreka nalazi se u samom društvu. Ovo izvješće se sastoji od šest dijelova. Kao prvo sudjelovanje žena u postupku donošenja odluka. Ovdje se naglašava važnost većeg političkog angažmana e, žena u tranzicijskim e, procesima kako bi sudjelovale u ključnim reformama, zatim ekonomsko sudjelovanje žena u sudjelovanju u ekonomskom životu, razlike u plaćama, horizontalna segregacija tržišta rada, dakle tu smo iznijeli neke preporuke. Treći dio nasilje nad ženama, e, nasilje u obitelji, trgovina ljudima, najveći broj žrtava su žene i to su zapravo dva glavna smjera djelovanja. Zatim četvrto područje, ulogu koje, uloga koju žene imaju u mirnom rješavanju sporova, tu se naglašava e, uloga žena u područjima gdje se odvijaju sukobi u nekoliko zemalja istočnog partnerstva, o tome smo govorili i na javnoj raspravi koja je održana. Zatim peto područje, e, tu su primjeri dobre prakse. Ja sam ovdje uvrstila više primjera, programa i projekata koji su sufinancirani ili financirani od strane Europske unije i država članica, da bi se naglasila pozitivna dinamika i ohrabrila razmjena između, sa ovih šest zemalja. I na kraju u okviru europske politike prema susjednim zemljama ovdje se radi o potpori e, koju Evropska unija daje i o poboljšanjima u sklopu europske politike susjedstva te e, u suradnji sa Europskim institutom za ravnopravnost spolova. U, s obzirom na rok za predlaganje amandmana htjela bih dodati još e, još bih htjela dodati žene u izbornom postupku, zatim žene u Euronestu, uloga civilnog društva i neke druge primjere dobre prakse. U zaključku bih rekla da su prava žena i ravnopravnost polova područja e, koja mogu imati velike koristi od snažnije suradnje između Europske unije i zemalja istočnog partnerstva. Veći e, dio izazova e, je zajednički Europskoj uniji i susjednim zemljama i zato se nadam da ću kroz ovo izvješće, da će kroz ovo izvješće prava žene i ravnopravnost spolova dobiti veću važnost u sklopu ovih politika prema tim, prema dotičnim zemljama. Hvala i rado ću čuti komentare kolega. Puno hvala, sad dajem riječ gospođi Borzan. E, najprije bih se htjela zahvaliti kolegici Mariji Gabriel na odličnom izvješću E, na nekoliko elemenata koje bih htjela e, istaknuti u ime socijalista i demokrata i uključiti ih u ovo izvješće. E, prije svega to su amandmani koji se odnose na usklađivanje privatnog i poslovnog života, odnosno na poziciju žena na tržištu rada. Žene su one koje često zapostavljaju svoje obrazovanje radi obitelji, kao što je u izvješću kolegica Gabrijeli spomenula, ali i posao, odnosno svoju karijeru potrebno je e, ojačati mrežu institucija za e, brigu o djeci, e, dakle imati pomoć sustava kako bi se žene mogle posvetiti i radu, poslu, karijeri, a također i institucija za njegu starijih i nemoćnih osoba jer upravo o njima najčešće žene preuzimaju brigu. Također ću istaknuti važnost sindikata i različitih programa jačanja ekonomske uloge žene E, posebno kao što je izvjestiteljica spomenula važnost mikrokreditiranja. E, uz problem nasilja e, povezanog s krijumčarenjem ljudi i prostitucijom želim podcrtati i važnost borbe protiv obiteljskog nasilja. Pripremajući se za ovo izvješće moram reći da sam ostala zaprepaštena podacima koji pokazuju stopu odobravanja obiteljskog nasilja kao nečega što žena u stvari zaslužuje ili nečega što mora e, podnositi kako bi obitelj bila na okupu. E, nužno je osnažiti žene da prijave nasilje policiji, ali također razviti sustav e, kvalitetne stručne pomoći što od strane policije do savjetovališta i bolničkog osoblja. Također naglasit ću važnost brige za seksualno i reproduktivno zdravlje žene i dostupnost modernih sredstava za kontracepciju kao i slučajeve brakova maloljetnica. E, posebno zabrinjavajuće je, e, e, su, su vijesti o napadima na LGBT osobe i to na radnom mjestu i smatram da je to nešto što moramo odlučno osuditi i nadam se da ću dobiti za to potporu kolega. Specifičnost ove regije su područja sukoba u kojima se također ne smije zaboraviti žene, naprotiv treba ih se maksimalno uključiti jer su često one kao i djeca žrtve ovih sukoba. E, njihova uloga može biti zaista važna, da ne kažem presudna u misijama uspostave mira. E, također, e, tražim posebnu zaštitu žena koje traže azil uz uvažavanje specifičnih pojedinačnih okolnosti. Nadam se da ćemo imati puno amandmana i tako dobiti jedno sveobuhvatno i kvalitetno izvješće koje će biti impuls za pozitivne promjene u zemljama istočnog partnerstva. Hvala gracias, la señora Sinanska. Puno hvala, gospođa e, Sinanska ima riječ, izvolite. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ja sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za dobrú Hvala lijepa. Prvo bih željela zahvaliti izvjestiteljici na kvalitetnom izvješću kao članica zemlje koja je vrlo blizu zemljama istočnog partnerstva također se slažem s vama što ste rekli o potrebi da e, imamo pozitivan pristup izvješće sastoji sadrži niz vrlo dobrih zapažanja a ono što pozdravljam je spominjanje sudjelovanje žena u mirovnim operacijama, mirovnim aktivnostima, to treba promicati. Isto tako sam uvjerena da je, su zemlje istočne Europe koje su susjedi zemljama istočnog partnerstva trebaju imati važniju ulogu kao e, B4 zemlje mi bismo trebali promicati i intenzivirati potporu kroz projekte koji se provode u zemljama istočnog partnerstva razmjene studenata izvrstan su način pomoći tim zemljama da dođe e, do vrijednog iskustva, a isto je tako vrijeme da pozornost posvetimo praktičnim pitanjima kao što su dostupnost e, vrtića, predškolskih ustanova, e, ustanova za osobe s posebnim potrebama, E, starije e, građane i druge skupine e, građana u zemljama istočnog partnerstva. To je tema o kojoj želim govoriti u svom amandmanu. Puno hvala. Sada dajem gospođi Konovskoj. Zahvaljujem. želim se zahvaliti na izvrsnom izvješću koje je važno Ključna stvar e, u ovom izvješću jest uvođenje e, rodne politike i pitanja ravnopravnosti žena i muškaraca koji obično se ne smatra od ključne važnosti. Dakle, važno je uvjeriti ljude koji su odgovorni za vlast u tim zemljama da su ta pitanja važna u raspravama sa Zapadom i u e, preobrazbi. To je važno zato što preobrazbe koje su e, u tijeku tim zemljama imaju e, imaju svoje junake i to i ti junaci su žene, ali to se često previđa, previđa se njihova važnost. Stoga bismo trebali anticipirati i e, upravo upućivati na njih, na njihovu važnost, na važnost jednakog odnosa prema muškaraca i žena i osigurati da ne ostanu anonimne, nego osigurati da budu vidljive e, u e, posebno u, na putu razvoja tih zemlje, uloga žena također u, u razrješavanju sukoba je važna ne samo u vanjskim e, sukobima sa susjedima nego i u radu službi kao što su policija i to je vidljivo kada te službe postanu otvorene za žene i e, dopustite mi da 2013. u Poljskoj mi smo e, predstavili jednu platformu za žene, za njihovo uključivanje u te službe i najveći, e, najveći rang žena u tim službama počeo je sa neformalnim sastancima, a onda su odlučili i uveli formalizirani tim koji je pri, e, bio pri uredu premijera koji je pripremao platformu za raspravu o njihovim problemima u pojedinim službama. Dakle, ono što je problem e, u, prihvatu novih e, službenika u policiji je razriješeno, ali nije razriješeno recimo u vatrogasnim postrojbama ili u vojnim postrojbama. Dakle, te žene su mogle dati svoj doprinos razvoju službi i zahvaljujući e, svome stečenom položaju. Dakle, važno je e, e, uspostaviti mreže žena dakle među ženama i institucijama kao što su naše i vjerujem da Euronest treba imati ulogu u tome i da bi to trebalo dalje razvijeti i proširiva pod okriljem Euronesta, pri čemu će se osigurati no, još jedna kometa koja će pridonijeti jednakoj e, tretmanu žena i muškaraca i uloze ulozi koje one imaju u razvoju svojih zemalja. Dobro, želite li možda evo ponovno riječ? Hvala lijepo predsjednice. Želim samo zahvaliti svim e, kolegama. Ja sam vrlo pažljivo saslušala sve opaske, komentare, ideje koje su kolege iznijeli i želim im unaprijed zahvaliti jer upravo zahvaljujući njihovim amandmanima moći ćemo poboljšati ovaj tekst kako bismo bolje promicali ženska prava, što je naš glavni cilj. Puno hvala. Znači, razgovor mošenja amandmana je 17. listopada e, do 17. E, sati. Evo, e, današnji dio sastanka je gotov. Nastavljamo s radom popodne u 3 sata. Doviđenja.